Želio bih e, toplu dobrodošlicu njegovog ekscelenciji šejku Muhamedu bin Abdul Rahamu bin Jasimu Altani, zamjeniku e, predsjednika vlade i ministar e, vanjskih poslova države Katar. Zaista mi je zadovoljstvo što ste došli na sastanak našeg odbora. Već smo se prije susreli, kao što znate već smo jučer e, poslijepodne imali razmjenu gledišta. Kao što svi znate, nedavni događaji u regiji zaljeva su vrlo zabrinjavajući, posebno u kontekstu sve većih e, tenzija između Sjedinjenih država i Irana Više nego ikad postoji hitna potreba za deeskalacijom kako bismo osigurali stabilnost na Srednjem istoku, odnosno Bliskom istoku i e, u svijetu. Vaša ekscelencijo, radujemo se što ćemo čuti vaša mišljenja o e, statusu krize koja upravo traje između vaše zemlje s jedne strane i druge, drugih zemalja u e, zaljevu. E, mi smo svjesni velikih utjecaja koji ta blokada ima na e, gospodarstvo Katara. Od samog početka krize Europska unija i Europski parlament su zauzeli neutralno stajalište. Osim toga mi podržavamo E, napore za medijacijom e, Kuvajta u, na krizi u zaljevu. Želio bih reći da e, kohezija vijeća za suradnju za arapske države u zaljevu je kritična za njegovanje regionalne suradnje i stabilnosti i ta kriza ima velike posljedice na sukobe u cijeloj regiji i izvan nje. I konačno važno je podsjetiti se na stratešku važnost odnosa između Katara i Europske unije, ne samo na području političke sigurnosti, nego i kada se radi o trgovini, investicijama i energiji. E, govorili ste o tome, pa bih želio čuti najnovije informacije o tim odnosima, posebno nakon potpisivanja sporazuma o suradnji koje smo potpisali prije dvije godine. Još jednom želim toplu dobrodošlicu vama i vašem veleposlaniku koji je vrlo prisutan u Europskom parlamentu. Vidite da su mnogi kolege i kolegice danas ovdje i osim e, članova odbora za vanjske poslove, tu su i e, predsjedatelj ITRA, gospodin Bušoj, koji je ovdje s nama. Evo, imate riječ, e, gospodine, vaša ekscelencijo. Hvala gospodine predsjedatelju na ovom ljubaznom uvodu. Želim zahvaliti svima vama što ste me primili danas da govorim o E, da govorimo ovdje u Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta. E, želim vam e, uspješan saziv i želio bih reći nekoliko stvari, a onda ću biti otvoren za vaša pitanja i komentare. Ja sam ovdje u Briselu kako bi razmijenio gledišta s vama o e, nastavku partnerstva između Katara i Europske unije, kao i da pojačam suradnju vezano za regionalna pitanja. Kao što mnogi od vi znate, Katar je mala država u vrlo e, E, teškom okolišu i opet e, jedna smo od najsigurnijih zemalja na svijetu. Globalno e, na nas se računa da facilitiramo dijalog između istoka i zapada. Ono što možda ne znate je da Katar provodi progresivnu domaću politiku već desetljećima. Katar je stvorio nasljeđe obrazovanja, medija, putovanja i sporta. Mi smo izgradili katarski obrazovni sustav od dola prema gore i sada mnogi dolaze na naša sveučilišta, posebno žene kao i muškarci. E, isto tako e, šaljemo informacije u našu regiju. Qatar Airways je jedna od najboljih e, zrakoplovnih kompanija na svijetu i želim da mi se pridružite 2022. kada ćemo imati prvi svjetsko prvenstvo u arapskom svijetu, što je vrlo dobra injekcija nade za našu regiju. Međutim, e, smatra se da je uloga Bliskog istoka e, jedan od najvažnijih ciljeva rasta. Dakle, E, imamo mnogo djece koja ne idu u školu i ljudi koji nemaju radna mjesta, često zbog opasnih ideologija. Izvan Katara i u partnerstvu sa državama članicama Europske unije mi smo 11 milijuna djece koja ne idu u školu vratili u škole i stvaramo prilike za radna mjesta za 5 milijuna mladih. U Kataru mi dijelimo zajedničke vrijednosti i prioritete sa e, Europskom unijom, promičemo mir i prosperitet za obje naše regije. Mi vjerujemo da je svijet međusobno povezan i da e, i uspjesi i neuspjesi na Bliskom istoku imaju utjecaja na Europsku uniju kao što i vaši uspjesi i neuspjesi e, utječu na nas. Ta uzajamna povezanost zahtijeva stalnu suradnju i sveobuhvatna multilateralna rješenja. U mojoj regiji naš glavni izazov je uspostaviti mir i stabilnost koja će biti povraćena jedino kada sve regije u svijetu i na Bliskom istiku se odluče da rade zajedno i da rješavaju ključne izazove. To je ključno za sve nas danas ovdje zato što E, sadašnje problemi e, i e, ljudi koji su raseljeni utječu ovdje na Europu. I zato kolektivni sigurnosni sporazum mora utjecati na sve zemlje u svijetu kako bi mir bio učinkovit. Katar poziva sve zemlje na Bliskom istoku da zaključe mirovne sporazume i trebamo imati e, obvezujuće sporazume e, koji e, poštuju pravila upravljanja, utječu na jednakost i da se obvezujemo da, ne, da se ne upličemo u unutarnje poslove. E, e, mir e, na Bliskom istoku je povezan sa međunarodnim mirom i sigurnosti. Trebamo diplomatsku potporu i svaka zemlja Bliskog istopa, istoka mora doći oko stola kako bi povratila mir u svijetu i kako bi nacije bile odgovorne. Katar će i dalje igrati ulogu u deeskalaciji sukoba na Bliskom istoku jer vjerujemo u snagu dijaloga i opredjeljenja. E, nedavno smo imali razgovore u Dohi, mirovne e, razgovore i taj e, iskorak je zapravo vrlo važan za uspostavu mira. Samo opredjeljenje prema pregovorima može stvoriti rezultate. Mi cijenimo sve napore Europske unije da osiguraju mir i sigurnost u mojoj regiji. Hvala lijepa. Hvala, Vaša ekscelencija na vašim uvodnim izjavama. Želio bih vas pitati želite li odgovoriti na komentare kolega jedan po jedan ili želite nekoliko pitanja zajedno. dobro, pokušat ćemo sa prvim krugom predstavnika klubova. Mihael Galer, eh, uzmite u obzir da imamo vremena do 11.30. Mihael Galer, hvala, ja sam ovdje s desne strane. Hvala vam lijepa i dobrodošao ministre ovdje na naš odbor. Želio bih na početku započeti sa dva pitanja koja ste spomenuli. Ja e, pozdravljam i često gledam Al Jazeera e, i vijesti Al Jazeera i i osjećam da sam dobro informiran, <laughs> dakle sam sebi dajem kompliment i hvala što ste, što ste domaćin tako važnih e, mreže vijesti. Isto tako sviđa mi se i vaš otok koji imate u regiji. Što se tiče političkih pitanja, želio bih malo bolji uvid u to kako se razvijaju vaši odnosi sa vašim arapskim susjedima i sa Iranom. Mi smo svjesni sadašnje situacije Prema vašem mišljenju to je rješenje. To znači da međunarodni partneri mogu biti neke vrste facilitatora ili posrednika. Želio bih znati koja je koje su trenutne, e, koji su trenutni tokovi trgovine? Dakle, iranski zračni postor ide direktno prema vama, prema jugu, ili imate mogućnost ići, e, ili postoji mogućnost da se drugim putevima dođe u vašu zemlju. Što se Libija tiče, s vaše strane koga tamo podržavate i koji je razlog za to? Jer čujemo i neke novosti da postoji podrška Katara nekim stranama u Libiji. A drugo pitanje je vezano za Palestinu. Čujem da ste E, angažirani s UNRAom i zaista e, sam čuo za to da li ćete i dalje podržavati UNRU e, financijski kao što ste to činili do sada. Hvala. Hvala. Za SND Marija Arena. Hvala. Gospodine ministre, mi imamo vrlo bliske e, odnose e, sa Katarom u podoodboru za ljudska prava i mi smo potpisali partnerstvo sa e, Katarom u odnosu na ljudska prava. Međutim, stvarno sam bila iznenađena što je u Kataru izglasan novi zakon o slobodi izražavanja koja se ograničava za osobe koje su kritizirale e, svoju zemlju, bilo da se nalaze u zemlji ili izvan nje. I e, kazna može biti kazna zatvora od 3 do 5 godina. Mislim da je to negativna poruka što se tiče zaštite e, prava izražavanja u Kataru. Pa sam vam htjela reći da smo doista iznenađeni i e, da nam u pododboru za ljudska prava e, to predstavlja poteškoću e, ako u odnosu na mogućnost nastavka suradnje s Katarom kao što je to bio slučaj do sada. Hvala, Hvala Natalie iz Renew. Hvala gospodine Hvala gospodine predsjedatelju i hvala gospodine ministre što ste s nama danas. Što se tiče e, katarske diplomacije, ona je doista vrlo e, aktivna i to u mnogo čemu. Ona je vrlo aktivna u jednoj važnoj regiji za Europsku uniju, a to je Sahel regija. Već godinama e, imamo činjenicu, postoji činjenica da treba naći ne vojno rješenje za krizu u Sahelu i možemo se naravno složiti da je izuzetno izuzetno važno e, ponovo uspostaviti e, ulogu različitih država u tom kraju. Međutim, Evropska unija ima snage e, na terenu u Sahelu. Države članice su poslale E, svoje ljude kako bi se borili protiv problema u Sahelu, ali isto tako i problem za cijelu Europu, a to je džihadistički terorizam. I upravo u odnosu na to bih htjela čuti što nam vi možete o tome reći. Koje je točno e, stajalište Katara u odnosu na džihadističke, e, džihadističke skupine u Sahelu? Možete li pred nama osuditi ono što one čine i na taj način odbaciti govorka pitanja e, da, e, bi, e, da Katar eventualno financira takve terorističke organizacije, terorističke organizacije u Sahelu i jasno nam reći da ste vi protiv toga, da ste ni prijateljski nastrojeni protiv takvih institucija. Hvala gospodin Marijani. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministru. Moram reći da mi je problematična vaša zemlja. Ja sam nekoliko puta bio tamo. Naravno, imamo e, jedan e, reformistički dio koji je jako dopadljiv, koji vi ističete. Međutim, ako ćemo vjerovati nekim novinarima u Francuskoj, postoji jedna druga strana vaše zemlje. Drugim riječima, e, vaši političari su priznali da su u Siriji financirali terorističke pokrete, govoreći da ste vi bili na strani Amerikanaca, Tura, Iraka i e, e, e, Saudijske Arabije i moje pitanje je što ste vi točno financirali u Siriji? E, e, nastavljate li s takvim financiranjem i možete nam reći kako je vaše stajalište danas u odnosu na tu zemlju? Drugo pitanje, e, Marija Lena je to spomenula, imamo naravno te zakone u odnosu na slobodu izražavanja i ti zakoni nas šokiraju. Jer danas sve više i više govorite o slobodi tiska i istovremeno ograničavate slobodu tiska i izražavanja u vašoj zemlji. I ta dvostruki jezik je nešto što je meni problematično pa me zanima što možete reći u odnosu na financiranje terorističkih e, organizacija u Siriji i e, zanima me i ovo pitanje e, koje je postavila gospođa Oazo u odnosu na financiranje terorističkih agencija u Sahelu jer tamo je Francuska prisutna. Um, Hvala lijepa na vašem posjetu. I kod mene ima pitanje koja je buduća uloga, odnosno koju buduću ulogu, odnosno vašu ulogu vidite u Siriji. I dalje pitanje e, govorili ste o bliskoistočnom planu, ja ga nazivam Trumpov plan. E, e, pozdravili ste zašto, što vidite kao pozitivno u tom planu e, i što je vrijedno e, pozdravljanja. Dakle, prvo pitanje vezano za Siriju, drugo za e, Trumpov plan. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo kolegice, gospođo Fotiga. Hvala, Vaša ekscelencija, dobrodošli na naš sastanak. Mogu li zatražiti vaša gledišta vezana za predsjednika Trumpa i njegov mirovni plan za Bliski istok? Kako bi se napravio iskorak u ovim pregovorima između Izraela i Palestine? I možete li podijeliti vaše mišljenje o stajalištu drugih zemalja u zaljevu vezano za ovo isto pitanje? Hvala. I za zelene, gospođa Vilanueva. Hvala, gospodine predsjedniče i gospodine ministre. Kriminalizacija ovih e, protesta je nešto čemu svjedočimo u cijeloj cijelom svijetu zbog represija i mi se želimo e, buniti protiv toga jer je to jedno od ljudskih prava i željeli bismo znati vaše mišljenje o toj situaciji u vašoj zemlji. S obzirom na financijsku potporu za e, palestinske izbjeglice, Mi mislimo da trebamo više financiranja i diversifikaciju samih sredstava. 1949. bila je zamisao da se e, pomogne raseljenim palestincima. Vidimo da e, Sjedinjene države zapravo e, na neki način podrivaju rad humanitarnih agencija i položaj izbjeglica. A kada se radi o takozvanom mirovnom planu gospodina Trumpa, mi vjerujemo da bi trebalo pojačati financiranje i želimo znati e, da li će taj plan biti obnovljen. Dobro, možete li odgovoriti na pitanja koja ste čuli, Vaša ekscelencija? Ispričavam se ako ću propustiti neko pitanje. E, dajte mi to do znanja. Pokušat ću proći kroz ova pitanja jedno po jedno. Počeo bih e, s odnosom e, zemalja u zaljevu i blokade Katara i odnosa s Iranom. Kao prvo, taj e, GCC je zapravo bio vrlo disruptivan faktor za cijelu regiju, a Katar je zapravo žrtva te blokade već tri godine. Mi smo poštovali i cijenili napore koje je Kuvajt učinio kako bi e, bio medijator u toj krizi i kako bi se pronašlo rješenje. U studenom smo bili, smo imali nadu kada smo započeli pregovore sa Saudijskom Arabijom, ali dva mjeseca kasnije došlo je do obustave Saudijaca, a da nisu rekli koji je razlog tomu. I mi još uvijek pozdravljamo sve napore putem Kuvajtske takve medijacije vezano za Saudijsku Arabiju i sve druge države koje to blokiraju da se nađemo oko stola i da nađemo rješenje za tu krizu. Katar dobro shvaća da je gubitnik e, u toj krizi u stvari sama regija i građani te regije i da neće biti pobjednika u toj krizi. Svi ćemo mi biti pobjednici ako uspijemo to riješiti na način koji će nas zaštititi od takvih sukoba u budućnosti. Glavno pitanje u zaljevu između Katara, eh, Saudijske Arabije i SAD-a i UAE-a odnosno Ujedinjenih arapskih Emirata, je da će oni e, se naći oko stola i pokušati reći što ih brine, a ne da će širiti propagandu. E, odnos Irana i e, Katara, oni su naši susjedi i također imaju mnogo problema u regiji. Imaju i problema sa Sjedinjenim državama. Katar ima dobro susjedske odnose s Iranom Iran je otvorio svoj zračni prostor, svoje luke za dostavu robu, za prolazak putnika kada je započela blokada i mi zaista e, cijenimo e, sve podrške koje dolaze iz svih zemalja, posebno u prvim danima te blokade. Naš je interes da naša regija bude stabilna, naš je interes da ne postoji sukob između Sjedinjenih država i Irana, jer Sjedinjene države su također naš e, najveći strateški e, saveznik u Kataru. S jedne strane, Katar e, zapravo je domaćin najvećih vojnih, vojnih sustava Sjedinjenih država u regiji i ima dobro susjedske odnose s Iranom. Mi smo se jako trudili kada je eskalirala kriza kako bismo razgovarali sa svim e, stranama, kako bi razgovarali s Irancima i Amerikancima i kako bi na neki način pronašli neko diplomatsko rješenje. Još uvijek se nadamo da će se to riješiti na diplomatski način. Imali smo jedno pitanje o tome kako e, ide trgovina u Kataru s obzirom na ovu temu. Većina naših e, zrakoplova leti preko iranskog zračnog prostora. Neki direktno idu e, iz Katara u Kuvajt i dostava robe dolazi ili zrakoplovima ili dolazi e, luk, odnosno u luku Hamad morem. Od blokade mi smo otvorili tu luku, i uhvatili oko 70% trgovine u regiji i e, planiramo to i proširiti. Naravno, kad se krida zaustavi, e, blokirane zemlje će se urazumiti, mi ćemo otvoriti trgovinu i vidjet ćemo da će regija e, bolje procvjetati kada se radi o budućoj trgovini. Što se tiče pitanja ljudskih prava u Kataru i, i zakona koji je naglašen. To jest da se cilja na slobodu izražavanja. To nikada nije bila namjera Katara da se na neki način spriječava sloboda izražavanja. Mi zapravo zagovaramo slobodu izražavanja unutar i izvan Katara. Nažalost, ovaj zakon je krivo protumačen. Kaže se da se da ovaj e, jer zapravo ovaj zakon e, zabranjuje dezinformacije, a ne slobodu izražavanja. Dezinformacije se ne događaju samo u Kataru i u našoj regiji, nego na cijelom svijetu. A kao dokaz da to nije nešto što e, zapravo cilja na kritiku. E, u tom zakonu, taj zakon se kritizira u Kataru i niko nije e, bio progonjen zakonski zbog kritiziranja tog zakona. Dakle, to je zapravo propagandna kampanja koja je nažalost započela od e, kada je započela i ta blokada u Kataru. I zato vam mogu sa sigurnošću reći da ne postoji namjera da se zabrani sloboda izražavanja. Mi zapravo pozdravljamo sve komentare koji će e, imati namjeru da poboljšaju situaciju i dalje smo opredjeljeni e, u tom smislu. Što se tiče regionalnih pitanja, prvo bih želio započeti s Libijom. Katar je dosta čvrst u svom stajalištu kada se radi o sporazumu koji je zaključen 2015. da svaki komunikacijski e, kanal e, će ići kroz legitimnu vladu koju priznaje međunarodna zajednica i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Mi smo čvrsti u tom stajalištu i dalje razgovaramo i komuniciramo sa genijom i osuđujemo sve vojne aktivnosti koje provode e, koji provodi general Hefter kada je započeo svoju ofenzivu e, protiv e, prijestolnice Tripolija. Mi putujemo svijetom i govorimo da se to treba zaustaviti i da trebamo podržati legitimnu vladu u Libiji i da treba doći do političkog rješenja. Vidimo da je međunarodna zajednica mobilizirala nakon mjeseci tih neprijateljstva protiv Tripolija. Međutim, mi također e, pratimo stranu u e, sukobu koja ne poštuje međunarodne rezolucije. Kršenja se nastavljaju, e, razni e, prekidi vatre koje ratificira Vijeće sigurnosti se ne poštuju. Jučer je Luka Tripoli e, bombardirana, a dane prije toga i zrakoplovna luka i sve, sva civilni objekte je Hefta bombardirao i E, trebamo zabraniti embargo oružja, e, trebaju ljudi iz Libije sjesti oko stola i razgovarati o svojoj budućnosti bez strane intervencije. Mi ćemo podržavati e, berlinski proces, naravno ako on rezultira stabilnošću situacije u Libiji. Što se tiče palestinskog i izraelskog sukoba i naše podrške e, UNRI, e, Katar je najviše podržavao palestince i doprinio bilo putem agencija Ujedinjenih naroda ili putem programa koje provodimo zajedno sa različitim agencijama Ujedinjenih naroda. Katar je jedan od najvećih donatora UNRV, E, kako jer znamo što se dogodilo zbog e, toga što je SAD povukao svoju potporu UNRVI i razlog što UNRVA još uvijek ostaje vrlo važna i moramo shvatiti da te izbjeglice trebaju tu agenciju da se za njih pobrine i ne smijemo ignorirati njihovu potrebu da se vrate u svoje zemlje. Imamo i druge programe koje provodimo E, bilo na zapadnoj obali, gradimo škole, gradimo bolnice, e, stambene objekte za e, građane tamo, dajemo im ogrjev i struju, posebno u pojasu gaze gdje smo pojačali energiju, dajemo im električnu energiju do 8 sati na dan i nastavljamo našu podršku tamošnjim građanima. Što se tiče mirovnog plana, predsjednika plana za Bliski istok, mi pozdravljamo svaku inicijativu koja želi e, izraditi jedan plan kako bi se riješila ta kriza između Palestine i Izraela. Međutim, to mora biti u skladu s međunarodnom legitimnošću i to je stajalište Katara. Mi razgovaramo s administracijom SAD-a potičemo Izraelce i Palestince da izravno pregovaraju i na kraju svega želimo da dođe do mira između njih. Ali ne smijemo niti zanemariti činjenicu da su se arapske zemlje e, dogovorile oko mirovne inicijative i da to također predstavlja dobar temelj za te pregovore. Nastavit ćemo davati naše savjete svim stranama, nastavit ćemo poticati palestince da se izravno angažiraju sa Izraelcima i Sjedinjene države da razgovaraju s palestincima, da shvate koje su e, rupe u njihovom planu i da ga poboljšaju. Što se tiče pitanja Sirije, Mislim da je jedan od e, zastupnika rekao koja je uloga Katara u Siriji i je li Katar tamo financirao terorističke skupine. Odgovor je naravno mi nismo nikada financirali terorističke organizacije u, Siriji, to smo vrlo jasno rekli od samog početka. Naš, e, pod, naša podrška ide odmah sirijskim građanima, bilo putem humanitarne pomoći i humanitarnih organizacija zajedno s Ujedinjenim narodima mi im pružamo pomoć za razvoj, za obrazovanje. Više od milijuna sirijske djece u e, kampovima za izbjeglice dobivaju pomoć putem katarskih programa i mi ćemo nastaviti na tom putu. Što se tiče potpore koja je išla e, oporbi u Siriji određeno vrijeme, to je bio kolektivni narop, napor svih e, skupina prijatelja i to smo vidljivo napravili zajedno sa drugima i ta je doprinos jednako raspodijeljen među tim zemljama i mi osiguravamo u našem procesu da ta pomoć ne ide nikakvim ekstremističnim ili terorističkim organizacijama. Mi osuđujemo sve te aktivnosti. Oni teroristi koji su u Siriji pokušavaju e, zapravo oteti samu revoluciju naroda Sirije. Mi ćemo podržavati narod Sirije i e, potaknuti i zapravo brutalni režim je najveći terorist e, u tom u tom e, području, a međunarodna zajednica nažalost e, nije uspjela spasiti e, sirijske građane. Što se tiče uloge Katara u Sahelu, i koje je stajalište Katara vezano za skupine džihadista. Dakle, mi osuđujemo sve aktivnosti džihadista svi vaši člansni zastupnici mogu vidjeti stajalište Katara koje je izjavljeno, e, vide se sve operacije e, koje su proveli džihadisti u području Sahela ili na drugim područjima svijeta, Katar je to uvijek osuđivao. U službenim izjavama mi podržavamo zemlje Sahela e, zajedno sa podrškom za to da razviju vlastite sposobnosti u u Burkini Faso i u drugim zemljama sahelskog područja. I Katar će nastaviti s tom podrškom i dalje će poticati te vlade da provode reforme i vlastitu vladu kako bi e, se dovela veća stabilnost e, u te zemlje. Mislim da sam obuhvatio većinu pitanja. Hvala. Dragi kolege, evo imamo još pet minuta. E, htio bih e, dati još nekim govornicima riječ, ali nažalost e, neće ih biti puno. Gospodin Zovko, izvolite. hvala. Gospodine predsjedniče, evo ja ću govoriti engleski. Hvala i ministru. Želim eh, pohvaliti Katar eh, na eh, informacijama i doista ste aktivni u ovom osjetljivom trenutku a sada bih e, voljela da se usredotočimo na Europu i Zapadni Balkan. Mi smo imali problem sa El Jazeerom e, koja je krivo izvještavala o nekim problemima u Bosni i Hercegovini. Jeste li spremni e, baviti se problemom dezinformacije Al Jazeere? Jer to, o tome se govorilo E, sa sjedištom e, Al Jazeera i budući da imamo stvarno problem sa dezinformacijama u e, Bosni, povratak stranih boraca, to, su problema, to je problematično u ovom kraju, pa bih vas molila da odgovorite. Hvala, gospođa Kali. Hvala. Vratila sam se iz Doha i e, e, koliko sam shvatila imate problem e, sa dezinformacijama stranih zemalja. Međutim, ono što mene brine to su ljudska prava. Imamo sada malo pozitivnije vijesti. Međutim, Eh, htjela bi znati kakav je status sa blokadom, jer koliko sam shvatila došlo je do uhićenja istovremeno u južnoj u Saudijskoj Arabiji imamo problem eh, sa eh, pogubljenjem novinara. Možete nam reći kakav je sad, kakva je sada trenutačno situacija? Hvala, gospođa Ris. Hvala gospodine predsjedatelju. Nemamo puno vremena. Dva pitanja e, vašoj ekscelenciji e, za dvije godine. Imat ćemo svjetsko prvenstvo u nogometu E, kakvi su uvjeti rada e, stranih radnika koji rade e, na gradilištima za svjetsko prvenstvo. Znam da je ukazano na taj problem. Katarske vlasti su zajedno sa FIFom najavili 22 mjere u odnosu na to kakav je nadzor, kakva je kontrola svoga i možete nam reći što sa tim uvjetima rada. Drugo pitanje, odbor za okoliš. Vi ste e, obećali da ćemo imati svjetsko prvenstvo koje će biti neutralno u odnosu na ugljok. E, ja bih voljela čuti kako ćete e, to postići jer samo jedan stadion odgovara normama, prvenstvo je za dvije godine, što ćete učiniti, kako ćete to postići? Hvala. Čuo sam da nas čeka e, premijer Palestine. Pa možete li, e, evo, ukratko odgovoriti na ova tri pitanja? E, ne želimo da naši gosti previše čekaju. Kao prvo, što se tiče Al Jazeera na Balkanu, siguran sam da znate za ulogu medija mi u Kataru e, sve činimo da imamo slobodne medije koji su otvoreni za sve i možete e, govoriti s njima slobodno. Mi e, kao vlada se ne miješamo u politiku Al Jazeera E, jer da je to tako ne bismo imali neke probleme sa državama koje blokiraju. Međutim, e, oni imaju e, sigurno ekipu koja može s vama razgovarati i to će sigurno dovesti do nekih rezultata. Dođite u Katar, pogledajte što se tamo događa, kakva je tamo situacija i možda ćete tako imati priliku direktno s njima razgovarati. Što se tiče prava radnika, mi e, e, smo stvarno napredovali, e, puno toga je učinjeno u posljednjih nekoliko godina. Imamo partnerstva sa mnogim međunarodnim organizacijama koji tamo imaju svoje ured i radimo na tome da se sve ovo provodi i mislim da sada stvarno vidimo taj napredak koji je opipljiv na terenu. i e, ne očekujemo e, da će doći do zlouporabe e, tih radnika koji dolaze iz vana i grade na gradilištama. Što se tiče neutralnosti u odnosu na emisije ugličnog dioksida, smatram da smo puno toga učinili u odnosno na ugličnu ne neutralnost, e, puno napretka. Ne znam točno kakve su brojke, međutim od posljednjih izvješća čuli smo da smo e, već e, otišli dalje od preuzetih obveza u odnosu na prvenstvo. Svi se stadioni grade imajući u obzir okoliš, i e, emisije, e, odnosno potrebu da se smanje. E, što se tiče blokiranih zemalja, nadamo se da će doći, da će se urazumiti zemlje u regiji trebaju surađivati. Svaka zemlja ima pravo na svoju suverenost svoj suverenitet i ima pravo samostalno donositi odluke. Pa se nadamo da e, ste zadovoljni ovim odgovorom i nadamo se da ćemo uskoro naći neko rješenje. E, Vaša ekscelencija, hvala što ste došli, hvala na ovoj razmjeni mišljenja, želim vam sretan povratak e, kući i nadam se da ćete ponovno doći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 taking break, Colleagues, without any further Dragi kolege, idemo dalje bez e, odlaganja. Molim vas da sjednete, zauzmite vaše mjesta. Sada prelazimo na točku broj 7. E, I, i sada e, izrazite dobrodošlicu eh, njegovoj ekscelenciji gospodinu Rijed Al-Malikiju, ministru eh, vanjskih poslova Palestine i e, e, dijaspore. mi smo se već vidjeli, već ste bili ovdje, a također želim izraziti dobrodošlicu gospodinu Al-Fari, koji je veleposlanik Palestine pri Europskoj uniji, Belgiji i Luksemburgu. Ovdje ste E, kako biste obavili ko savjetovanje s Europskom unijom u odnosu na e, mirovni plan SAD-a i kako dalje. Dakle, htjeli bismo e, sada od vas čuti kako je vaše stajalište u odnosu na ovaj mirovni plan SAD-a koji smo čuli od SAD-a. Također bih htio čuti vaše mišljenje o mirovnom procesu na Bliskom istotu te e, uvjetima za e, pokretanje e, pregovora s Izraelom i Palestinom. Već smo sada imali razmjenu mišljenju sa Kvatarom, sa Katarom, a evo sada ćemo vas čuti. Izvolite, imate riječ i još jednom želim vam doista toplu dobrodošlicu. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, dragi e, članovi odbora e, za vanjske poslove, hvala što ste me ugostili u ovom kritičnom trenutku e, kada stvarno možemo ići dalje kako bismo postigli mir i kako bismo pokrenuli ponovno sve što možemo kako bismo smanjili E, šanse za e, sukob. Zašto je ovo važno za vas? E, neki možda misle da ima drugih sukoba koji imaju izravne posljedice za Europe. Neki mogu misliti i mogu pomisliti da Europa nema moć da pokrene prave promjene. Pa se mogu, možete pitati zašto biste uopće pokušali. Ono što vam mogu reći to je da sudbina nacije koja već cijelo stoljeće pati zbog Mjekanja e, ratova i strahova je vrijedna vaše pozornosti. Imamo izraelsku okupaciju e, koja e, je palestince stavila u područja koja su e, vrlo mala, te su veću e, ekspanziju e, Izraelaca kako bi Palestina, Palestina imala što manje teritorija. To ima svoje ime, to je kolonijanizam, a jedan od najgorih fenomena koji se dogodio u ljudskoj povijesti. Radi se ovdje o jednoj od najvećoj krizi od stvaranja Ujedinih naroda i najveća kriza što se tiče izbjeglica izbjeglica na svijetu i najduža okupacija u svjetskoj e, modernoj povijesti. Mogu vam reći e, da će Jeruzalem uvijek imati posebno mjesto u srcima i e, u umu svih ljudi, te zbog toga izuzetno važno da tamo postoji suživot jer to bi moglo pomoći suživotu svugdje drugdje na svijetu. Isto tako vam mogu reći da ukoliko vam je stalo do Izraela morate pomoći Izraelu da se oslobodi od e, činjenice e, da su okupatori koji kontroliraju milijune ljudi, a to su palestinci, palestinski narod. Međutim, ako vam sve ovo nije dovoljno, onda e, biste trebali biti zabrinuti u odnosu na ono što danas tolerirate kada, jer to je ono što će oblikovati svijet za sutra. A do onda ćemo vidjeti da se ne poštuje ni međunarodno pravo, a niti e, e, red koji je e, stvoren na multilateralnim pravilima jer radi se o nečemu što smo gradili upravo kako bismo se kako bismo čuvali i sačuvali se u ovim strašnim E, i teškim vremenima kojima živimo. E, ako e, ih budemo branuli, onda će nas upravo oni pomoći da se zaštitimo za buduće generacije. Vaša povijest vam je pokazala više nego bilo kojem drugom kontinentu što ljudi mogu učiniti kada su u svom najboljem svjetlu, a što se mogu učiniti kada su u najgorem svjetlu. Pokazali smo u koliko mjeri je mir važan i dragocjen i pokazali pokazali su vam e, da se sloboda ne može ni sa čim e, e, zamijeniti i da je potrebno međupoštovanje i dignitet. Ova unija je izgrađena od strane slobodnih i suverenih nacija. A do takve slobode i do takve suverenosti je došlo upravo uz velike cijene. Zajednički djelujući i surađujući vi ste uspjeli E, u e, tome da e, imate utjecaj na ovom kontinentu. Ovaj plan koji predlaže SAD se temelji na ideji da kako bi Izrael bio siguran nama treba zanijekati našu suverenost. To neće donijeti mir niti će osigurati sigurnost. I to sigurno se ne može zvati rješenjem za dvije države. E, taj plan isto tako e, e, ono što je nezakonito zove realnošću i traži od nas da živimo s tim. Legalna naselja, ilegalna naselja, ilegalni rate ilegalna nezakonita aneksacija postaće s takvim planom naša stalna realnost. Evropska, vizija Europske unije e, koja je pomogla izgraditi nacionalni konsensus o dva suvereniteta, uključujući i u Jeruzalemu, a sve to temeljem e, e, granica iz 67. To nije recept iz prošlosti. To je tako kako trebamo ići dalje. Ono što nije dobro, to nije vizija, već činjenica da e, e, jednostavno nismo imali adekvatnu potporu. E, izraelska vlada često kaže da se tu ne radi o okupaciji, već da je ona zapravo korisna. Međutim, mi imamo dramatične posljedice toga. Oni tvrde da E, palestinci mogu imati normalan život, živjeti normalnim životom, imati, e, uživati u gospodarskom rastu, imati normalne e, odnose. Međutim, nema cijene za nezakonite nastambe, za nezakonitu okupaciju. Oni imaju pravo krasti E, naše e, resurse, e, nama ukrasti naše živote i to, u to bezakonje prolazi ne kažnjivo. Već milijoni palestinaca pate od toga godinama, ali to je isto tako promijenilo i Izrael. Ugrozilo je mirovni plan. Neki koji Kažu da su dobri prijatelji Izraelu i nama to nije problem. Međutim, oni time ne smiju smatrati da je to onaj Izrael koji kolonizira našu zemlju, koji drži dva milijuna palestinaca pod blokadom ili Izrael koji osigurava e, imunitet e, za e, vođe i sve one koji počinjavaju e, ratne zločine. E, zna se e, gdje bi kamo bi to moglo e, dovesti i ovo nije način na koji se može osigurati sigurnost i postići mir. Bilo tko e, tko promovira nekažnjivost Izraela zapravo e, ugrožava mir. Ne može se opravdati pravdanje nezakonitog djelovanja Izraela ni sa političke ni sa povijesne strane gledanja to je nešto što nije održivo, to nije vjerodostojno i to nije pravedno i to sigurno ne ide u prilog miru. Može li Europska unija sve to prihvatiti? Europska unija je promovirala e, e, rješenje do dvije države temeljem e, granica iz 67. u vrijeme kada je pa- Palestina, Izrael i čak SAD nisu e, prihvaćali takvu viziju. I to je na kraju postao e, međunarodni konsensus. EU e je također ključni partner i za Palestinu i za Izrael. Ima alate da promovira pridržavanje e, međunarodnih pravila i e, mira. Ovaj parlament ima alate, ima mogućnost da djeluje, ima moć i kao takav je odgovoran. Ima svoju odgovornost. Ne smije biti izuzeća za Izrael u vezi s ovim. Nezakonita, nezakonito djelovanje ostaje nezakonito to bez obzira na to tko e, čini takva nezakonita dijela i kogod to činio treba za to biti odgovoran. Ukoliko sada nešto ne učinite, kako ćemo spriječiti e, da Izrael aneksira palestinsku zemlju koja je postala centralna tema e, izborne kampanje u Izraelu? Cijeli sustav je e, upravo e, se temelji na neprihvatljivosti aneksacije koja je e, krajnji oblik nezakonitog e, svojatanja zemlje. dakle, Izrael upravo ruši mogućnost mira i zbog toga e, morate e, nešto učiniti. Ne samo zato što vi podržavate rješenje od dvije e, zemlje, koje se sastoji od dvije zemlje, već zato što bi to zapravo bila legalizacija nezakonite aneks aneksiranja teritorija i to ne samo u Palestini već bilo gdje drugdje. E, jer e, je ovo realnost. Realnost je ta diskriminacija i zbog toga morate sve učiniti e, kako biste sve učinili kako biste išli prema ovom rješenju od dvije države, a među takvim rješenjima je i priznavanje e, Palestine u okviru granica iz 67. E, godine. Time biste priznali mogućnost mira. E, Mi radimo na napretku što se tiče mira. Mi smo se posvetili ne nasilnom rješenju i nastavljamo s tim. Mi smo spremni nastaviti s pregovorima i to temeljem ovih međunarodnih E, stvari oko kojih smo se dogovorili međunarodnog zakona i pod okriljem međunarodne zajednice i to možemo odmah sada učiniti, doista odmah sada. Upravo zato tražimo potporu Europske unije kako bi se e, pozvala što prije međunarodna mirovna e, konferencija. Treba nam vaša pomoć. Nemojte podcijeniti ono što vi možete učiniti, nemojte podcijeniti u kolikoj mjeri je važno čuti vaš glas, u koliko mjeri je e, važno čuti oni koji vjeruju u mir između Palestine i Izraela, u koliko mjeri nam treba sada vaša potpora više nego ikad. Nemojte podcijeniti broj žrtava Nemojte pocijeniti u kolikoj mjeri mir može u potpunosti promijeniti izgled naše budućnosti, našu sudbinu. Prije 75 godina E, izgrađen je e, ovaj e, multilateralni red koji treba promovirati mis i pravdu. Kako bismo ispunili ovo obećanje nikad više i bolju budućnost. Imamo povelju međunarodne među, Ujedinjenih naroda, Ženevske konvencije, međunarodnu iz, deklaraciju ljudskih pravu, prava, međunarodne kaznene sudene svi sudovi, sve to dolazi iz ove ideje. Ideje koja je bila triumf eh, humanosti eh, nad zlom, eh, nad silama zla ako e, ugrozite i e, e, mir u Palestini i sudbinu u Palestini, onda ćete ugroziti vjerojatnost mira svugdje u svijetu. Palestina i Izrael trebaju ostvariti suživot u miru, u sigurnosti sa prepoznatim i priznatim granicama sa jednakim pravima za sve građane. Oni moraju biti suvereni. Obje zemlje moraju biti suvereni kako bi bili partneri, a ne živjeli e, jedni drugima na uštrb. Oni trebaju ostvariti partnerstvo za budućnost i za bolji e, budući svijet. Vaša ekscelencijo, hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Bilo je to puno poticaja za razmišljanja, ako e, se držimo e, predviđenog vremena govora, mogu dati svima riječ sa maksimalno sa dvije minute. Počinjemo sa e, predsjednikom delegacije za odnose s pa-, Palestinom, gospodin Pineda nije ovdje. Onda počinjemo sa klubovima, gospodin Galer. Hvala lijepa. Hvala i dobrodošli ministre. Većina europskih političara su duboko žalili da ova američka administracija je odustala i od toga da bude pošteni medijator u bliskoistočnom sukobu. To naravno dugoročno ne služi niti izraelskim niti palestinskim interesima. Vidim e, e, perspektivu za jedno pravedno rješenje samo ako jednog dana SAD i EU e bi zajedno radili sa Izraelom Izraelcima i Palestincima na jednom održivom rješenju koje uključuje dvije države. Ono što predstavlja se kao plan od strane predsjednika e, Trumpa nar, nije doprinos nečemu što se može nazvati korak naprijed prema miru. Dakle, ako sada jesmo u sadašnjoj situaciji sa sadašnjom američkom administracijom, pitam se što je vaše mišljenje, što mi u međuvremenu ka, možemo učiniti konkretne korake na e, deseskalaciju situacije, odnosno e, olakšavanje teškog gospodarskog stanja. Što bismo mi mogli učiniti, što biste vi označili kao prioritet u smislu idućih koraka dok čekamo možda drugu politiku iz Washingtona? Hvala vam lijepa. Hvala Michel Galero, Marija Arena. Hvala gospodine E, ministru na vašem izlaganju. Mislim da se svi možemo složiti i reći da je ovaj plan zapravo provokacija u odnosu na palestinski narod. To ste vi rekli, ali ne samo to, to je uvreda. Uvreda u odnosu na svjetski poredak, u odnosu na multilateralizam i u odnosu na, svi on, na sve one koji vjeruju u međunarodno pravo i u multilateralizam lizam i Europa je dio toga i to treba poštivati. Međutim, jutro smo čuli e, premijera iz Katara koji nam je rekao da taj plan e, da se o njemu možda i može razgovarati. Evo, ja bih vas htjela upitati kako to da vaši saveznici iz e, arapskog svijeta nisu jasni u odnosu i glasniji u odnosu na ovaj plan. Prije nego riječ dajem idućem govorniku, zatvaram e, popis govornika, pokušavam zapravo dati mogućnost svim e, govornicima sad da se javljaju još noći, pa nećemo moći sve uključiti. Dakle, gospodin Ostavić za grupu, e, odnosno klub Renew. Ministre, dok priznajete da mirovni pregovori zaista su e, um, zastali i to je situacija nekoliko e, desetljeća. Možda trebamo biti optimistični kada govorimo o novim naraštajima, o današnjoj djeci, dakle ministre. Kada gledamo e, televiziju palestinske vlasti gdje vidimo djecu koja se podučava da citiraju antisemitske pjesme, da glorificiraju mučenike E, i ocrnjuju e, židove označujući ih najbarbarskim e, bićima na svijetu. Kakvu vrstu generacije možemo očekivati u vašoj regiji u budućnosti kada oni dođu na vlast i kada oni budu u poziciji da donose odluke? Ne smatrate li da je vrijeme da se preispita ta propaganda, antiizraelska propaganda, antižidovska propaganda kako bi se stvorila E, kohezivnija mlada generacija koja će moći, bude voljna da pruži ruku i da e, sjedne za pregovarački stol. Hvala, Petras. Nema zahtjeva iz kluba IDEA, tako da prelazimo na zeleno gospođa Langzim. Hvala lijepa na što ste došli na vaše izvješće Dakle, moje pitanje ide u smjeru e, mirovnog plana za e, Bliski istok, e, Trumpov plan koji smatram maksimalno nesretnim. Ako ono što je pozitivno da dolazi do nevog, novog pokreta u raspravi između Izraela i Palestine mogućih pregovora, kako vi to gledate iz vaše perspektive? Je li Izrael, jesu li razgovori Izrael-Palestina, odnosno pregovori, jesu li oni načelno neuspjeli ili e, hoće li biti ponovnog pokretanja pregovora, ja sam uvijek mišljenja da na posljedku obje strane neće moći drugo nego pronaći rješenje koje će biti dobro za obje strane i kako vi vidite sa Trumpovim planom i budućim vezama između Izraela i e, vašom palestinskom vlasti. Hvala lijepa, gospođo Langsiben, za ECR, klub ECR-a. Koordinator nije nazočan, dakle mogu dati riječ gospodinu Rojsonu. Gospodin Rojsen? Ja sam ovdje nazočen kao potpredsjednik delegacije za odnose s Izraelom. Ja bih želio govoriti u svom svojstvu e, potpredsjednika delegacije. Imate e, riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Drago nam je da ste ministre ovdje kod nas jer postoji hitna potreba za dijalogom. Dijalogom među nama, ali isto tako između Palestine i Izraela. Predsjednik vlade pred e, e, UN-om je rekao da je spreman za dijalog, no to je u svakom slučaju e, pravi pristup i nadamo se da da odbijanja e, mirovnog plana neće biti. Nasilje sigurno ne pomaže, dakle raketni napadi iz gaze na i moramo imati na umu da Izrael ima potrebu E, da djeluje protiv e, i da bude pripremljen za tu vrstu e, napada. Jeste li spremni distancirati se od nasilje Hamasa iz pojasa Gaza? Jeste li spremni učiniti sve što je u vašoj moći kako bi se borili, odnosno rasformirali terorističke skupine jer ne smijemo dalje krenuti putem nasilja. Stoga to treba zaustaviti E, bez ikakvih e, preduvjeta za nastavak pregovora. E, međunarodna zajednica gaji također gaji tu želju temeljem kako bi se ponovno mogli pokrenuti pregovori. Što ga želim apelirati na vas da se vratite pregovaračkom stalu i pitam vas jeste li spremni za to. Gospođa Bila u ime kluba Guea. Dobar dan, gospodine ministre. Zahvalni smo što ste e, došli u posjet. To je teški trenutak za palestinski narod i stanje e, palestinaca se proteklih desetljeća neprestano pogoršao. To znači puno patnje, kršenja ljudskih prava i međunarodnog prava. Plan koji je predstavljen jest uvreda Pokušava se zapravo nasiljem e, uništiti međunarodno pravo. To je provokacija palestinskog stanovništva, ali isto tako ima posljedice i za svijet i za EU. To je zapravo legalizacija e, e, nezakonitih područja i Gaza, odnosno dijelovi Gaze trebaju biti anektirete. Dakle, to su teška kršenja i to naravno pa, e, spada u ekstremno desnih e, svačanja Izraela gdje se ne, e, ne uzimaju ni u kakav obzir palestinski izbjeglice. Dakle, vi želite palestinsku državu, ali ne bez teritorijalnog kontinuiteta i manje od 5% povijesnog teritorija. Prema svačanju našeg kluba, plan bi bio danji e, korak prema legalizaciji apartheida koji od, e, je zapravo 1973. i međunarodno bio osuđen. E, gospodin Borel, naš visoki e, predstavnik, je, je rekao da ne, naravno, e, povratak pregovorima i suzdržavanje od unilateralnih poteza. Pod kojim uvjetima, gospodine ministre, biste vi bili spremni na ponovno pregovore i za put prema rješenju koji uključuje dvije države? Hvala lijepa. Za EPP, gospodin Basescu. Hvala gospodine predsjedniče. Drago mi je, ministre, što vas ponovno vidim. Vidim, ministre, da ste danas iznimno agresivni, ako mi dopustite da tako kažem. Ovo je zapravo otkaz bilo kakvih očekivanja da se pregovori mogu nastaviti ja smatram da je to jedina prilika, možda jedna od posljednjih prilika za mir na Bliskom istoku. Palestina mora shvatiti potrebe za sigurnošću Izraela s jedne strane i naravno Izrael mora shvatiti vaše potrebe, ali imajući na umu i stajalište Izrela e, kao tradicionalno, odnosno vašu stajalište, fleksibilno stajalište, ali time nećete doći do mira. Moj prijedlog. Kao bivši šef države koja je priznala Palestinu kao državu, morate pregovarati i shvatiti teritorijalne probleme Izraela koji ne može prihvatiti promjenu sastava stanovništva. To morate shvatiti. Palestinski izbjeglice mogu promijeniti sastav stanovništva. ako želite otvoriti, ako želite otvoreno razgovarati o toj temi, onda mislim da se o tom problemu treba e, biti raspravljen. I i promjena teritorija. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na posljednja tri e, govornika, gospođa Insija. Hvala vam lijepa predsjedniče, hvala ministre na ovoj prezentaciji. Jedna stvar e, e, koja me ljuti, ako smijem reći. Kada razgovaramo e, odnose između Izraelaca i Palestinaca, e, jeste li pro-Izrael ili pro ja ne volim te etikete, e, jer ako sam za nešto, onda znači da sam protiv nekog. Ako sam za Palestince, onda sam anti-izraelski i obrnuto. Dakle, ja želim koristiti riječ je za mir, odnosno protiv mira i mi vjerujemo da ovaj plan, Trumpov plan je zapravo pljuska u lice na više načina. Dakle, moje pitanje vama i možda na neki način ponavljam e, pitanja svojih e, kolega koji bi bio prvi idući korak što biste vi rekli sa stajališta Europske unije koje bi trebala poduzeti to nije nužno povezano sa Trumpovim planom ali je vez, povezano sa pitanjem Izraela odnosno Palestine dakle to je izbor u Palestini kako situacija izgleda sa izborima postoji li bilo kakve prepreke u tom smislu, o koja vrsta prepreka, jer izbor je pokazatelj kako je čvrsta demokracija u različitim državama. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospodin Vajmas. Hvala predsjedniče, gospodine ministre eh, Maliki tijekom pro, e, mandata, e, bivšeg mandata Europske parlamente donesena je rezolucija kojom se pozivalo na sigurni povratak izraelskih civila kao i e, posmrtnih ostataka dva Izraelca koji drži Hamas. U lipnju 2019. Vijeće sigurnosti UN-a također je usvojilo rezoluciju 2474 e, koji govori o zaštiti civila u oružanim sukobima, što potvrđuje važnost dopuštenja e, obitelji da znaju e, o sudbini nestalih pripadnika. E, i Hamas to, kao što znate, e, eklatantno krši. Što palestinske vlasti čine kako bi osigurali siguran povrat tih izraelskih civila koje su protiv svoje volje držani u Gazi i koje e, ne dobivaju pristup međunarodnim organizacijama kao što je Crveni križ, čime se krši međunarodno pravo i pristojnost. Što se čini kako bi se osiguralo siguran povratak posebnih ostataka e, Godrne i Noan e, koji su e, ubijeni i koje je Hamas oteo? Make Wallace. Hvala gospodine predsjedniče i hvala na izlaganju gospodine ministre. Slažem se da Izrael se ne bi mogao ponašati kao što se ponaša bez blagoslova SAD-a i SAD ne bi mogao e, mogli dati bezuvjetnu pomoć Izraelu bez sučesništva uh, Europske unije. Ali s obzirom na to što se dogodilo, ne smatrate li i gledajući gdje bi, e, kamo bi EU trebao sada ići, kamo bismo trebali raditi da bismo došli do mirovnog rješenja, ne smatrate li da je rješenje dviju država mrtvo i da bismo trebali raditi prema rješenju jedne države gdje postoji ravnopravnost između palestinaca i izraelaca, gdje postoje građanska prava za sve i da će doći do povratka e, palestinskih izbjeglica. Hvala vam lijepa. I zaključno, Izabel Lima Hvala gospodine e, predsjedniče, hvala ministre što ste nam se danas priključili. Moje pitanje je već postavljeno, ali e, uz određene sugestije. Imate li rješenje odnosno kakav je vaš stav prema rješenju od dvije države? Biste li bili spremni izravne pregovore s Izraelom bez preduvjeta? Hvala vam lijepa. Gospodine ministre, izvolite. Imate široki dijapazon pitanja i želim vam dati E, riječ na 10 do 15 minuta. Ako pokušate, da biste pokušali odgovoriti na što je veći mogući broj e, pitanja. Počet ću sa posljednjim pitanjem. Da, mi smo spremni početi izravne pregovore bez ikakvih preduvjeta. Apsolutno. Dok ćemo se držati starog e, mandata koji je već usvojen od strane cijeloga svijeta. Dakle, međunarodno pravo, rezolucije UN-a i e, međunarodni legitimitet. Ako je tomu tako, ne vidim razloga zašto mi smo spremni. Pitanje, imamo li partnera na izraelskoj strani, a to sumnjam. Pokušali smo puno godina i čini se da sada propuštamo priliku. Rješenje sa dvije države je mrtvo. Je li tako? Kao što zapravo vidite da Netanjahu pokušava uništiti to rješenje dviju država, čime time sto e, stvari na terenu miješa kako bi e, spriječio da to rješenje postane stvarnost. On on zapravo prisiljava zapravo sve nas da dođemo do rješenja sa jednom državom. No ta, takvo rješenje je štetno za Izraelu kao što je štetno i za sve druge. Zašto je tome tako? Zato jer ako mislite da će Izrael dopustiti da Palestina palestinci u toj jednoj državi imaju jednaka prava kao jednaki e, javnopravni građani u jednom demokratskom sustavu. To mora da je vic. Izrael to nikada neće napraviti što ćemo vidjeti kao rješenje s jedne države jest sustav apartheida. Zapravo, aktualizacija onog što imamo danas na zapadnoj obali. Dakle, sustav apartheida. Jedna država sa dva sustava. Jedan sustav za izraelske židove, a onda za palestinske Arape, drugi sustav. To je ono što imamo danas na zapadnoj obali, a onda sa jednom državom pokušat, to, ćemo to legalizirati. E, mislim da Izrael e, to ne želi prihvatiti, ali upravo guraju prema tom svjeru, budući da govore o e, anektiranju 35% zapadne obale, e, obale Jordana, većine e, e, naselja, to je zapravo kretanje prema jednom da, rješenju od jedne države. U tom rješenju s jednom državom imat ćemo 6,7 palestinskih Araba i 6,7 milijuna izraelskih židova. Problem će biti demografski problem vratit ćemo se na vaše pitanje, dakle bit će to demografski e, problem i za kratko vrijeme mi ćemo biti većina u demokratskom sustavu, dakle sa, jednim, sa jednom državom. Onda bismo mi trebali vladati. I vjerojatno za dvije godine e, predsjednik vladne tog, te jedne države e, će, imat će ime Muhammad. Smatrate li da će Izrael prihvatiti to? Naravno da ne. Dakle, bolje je za njih da zaštite i rade na rješenju od dvije države umjesto na rješenju sa jednom državom. Ako imaju zdravog razuma, ako razmišljaju o miru u, toj regiji. Rješenje dvije države. Da, naravno. To je još uvijek moguće. Postoji svjetski konsenzus za takvo rješenje dvije države. Hoćemo li izgubiti taj svjetski konsenzus za nešto što nemamo? Ako još uvijek imamo u rukama e, to rješenje dvije države, idemo ga očuvati, a ne nešto drugo što u stvari nemamo. Cijeli svijet je danas za rješenje dvije države. 50 godina radimo kako bismo izgradili taj konsenzus za rješenje dviju država. Samo SAD i Izrael su jedine zemlje na planetu koje su protiv ovakvog rješenja. Hoćemo li im dopustiti da nas e, da unište e, to rješenje dvije države koji je međunarodni konsenzus za nešto što ne znamo gdje će nas voditi, za apartheid, za to želimo kako bih odgovorio na većinu pitanja što treba učiniti, moramo raditi kako bismo zaštitili rješenje dvije države. Moramo se jako potruditi kako bismo očuvali rješenje dvije države i moramo vidjeti kako možemo nametnuti rješenje dvije države na ali kako rješenje dvije države? Ne rješenje dvije države prema Trumpu i Netanjahu, oni bi željeli potpuno demilitarizirati, fragmentirati i potpuno uništiti suverenitet. Trebamo jedan, jedan nastavak e, suvereniteta e, da imamo e, državu Palestinu sa svojim granicama i Jeruzalemom kao glavnim gradom, ali ne neku drugu definiciju dvije države. Vi imate ovlasti da to učinite kao Europski parlament. Moramo raditi na tom rješenju dvije države i onda ćete vidjeti da ćete imati partnera u Palestini koji će raditi na rješenju dvije države, jer to je najbolje za sve. Međutim, ako govorimo o rješenju dvije države, i s obzirom da vi e, ste to prepoznali kao europljani, što nedostaje u toj formuli? to je priznavanje države Palestine. E, Rumunjska je priznala, ali postoje države koje to još nisu učinile. I ako želite sačuvati ovo rješenje dvije države i ako želite čvrsto stajati protiv e, takve aneksacije e, zapadne obale, onda morate istupiti i, potaknuti svoje zemlje da priznaju državu Palestinu. To je jedino rješenje kako bismo mi mogli sjediti e, ravnopravno sa državom Izrael e, oko tog pregovaračkog stola. Inače, mi smo okupirani i kako bi napustio Ramalu moram dobiti dozvolu e, Izraelaca da mogu doći tamo i pregovarati s Izraelcima to nisu pregovori e, na ravnopravnoj bazi. Moramo ravnopravno sjediti oko stola, a to znači da moramo imati ravnopravnu suverenu državu i onda možemo pregovarati o svim tim uvjetima. To je izuzetno važno. Inače, znate koji je ishod, koji je rezultat. Započeli smo u Madridu, na konferenciji u Madridu, išli smo dalje i pogledajte gdje smo stigli. Nigdje, nigdje. Zato što ne postoji ravnopravnost kada se radi o ovome. Ne postoji jednakost. Izraelci su e, okupirali, e, oni imaju prednost, oni određuju stvari na terenu, mi smo palestinci pod okupacijom i idemo tamo kao e, nepovlašteni. Dakle, to nije to nisu ravnopravne jednake mogućnosti kada se radi o ravnopravnim partnerima za pregovore. I ako tražimo najbolje uvjete za pregovore, prva stvar koju treba učiniti jest da zemlje koje nisu priznale još državu Palestinu da to učine i da naprave pritisak da se to učini i da odrede da je rješenje dvije države najbolje rješenje za pregovore između Izraela i Palestine. Ako želite pregovore, vidjet ćete da Palestinci će odmah prihvatiti vaš poziv i biti spremni sjesti za pregovarački stol i da pregovaraju o tom pitanju. Da, zaista nas brinu nove generacije i u e, Palestini i u Izraelu. I zaista radimo za nove e, generacije ono što želimo izgraditi, e, mir koji želimo izgraditi je upravo za njih, više nego za nas. I to je izuzetno važno. I kako bismo mogli to postići, moramo raditi na pravednom miru, a pravedan mir znači da mora prestati okupacija i da palestinci moraju dobiti pravo na samoodređenje i na neovisnost. Izrael ne može biti okupator, a istovremeno izjavljivati da je demokratska država. Ne možete biti demokratska država dok okupirate e, život drugih ljudi i budućnost drugih ljudi. To je nemoguće. A za nas, kada želimo razgovarati s našim generacijama, kada idu u školu, vidjet će izraelske vojnike. Kada kreću s jednog mjesta na drugo, vidjet će da su tamo e, naseljenici, da su tamo naselja Izraelaca. S jednog mjesta na drugo će vidjeti zid. To su stvarnosti koje nova palestinska generacija svakodnevno vidi. Kako možete, kako možemo mi njih uvjeriti da postoji prilika za njih u budućnosti, ako ne... E, ne maknemo sve te elemente koji nas odvajaju od njih, od Izraelaca i kako bismo mogli izgraditi mir između dvije strane. To je jako važno. Evo, na kraju svega Mi ne kažemo ne samo zato da bismo rekli ne. Mi smo spremni se angažirati kada god postoji prilika koja se pojavi i kada ovaj Trumpov e, plan se pojavio i pokušao e, negirati temeljna prava Palestinaca, njihovo, njihova, e, njihovu državu i uništiti nacionalnu povijest i oduzeo im pravo da imaju vlastitu državu, suverenu državu, a Izraelu daje punu kontrolu svoje suverenosti, svoje sigurnosti, svojeg teritorija nad zemljom, morem i zrakom. Kakav će entitet, eh, mislite li, palestinci prihvatiti? E, napisan je jedan članak e, u izraelskom hajomu, u e, izraelskim novinama. I taj novinar je vrlo jasno rekao da uvjeti pod kojima žive palestinci, da će biti čudo ako će palestinci moći ispuniti te uvjete. I čak i ako se dogodi čudo i ako palestinci uspiju zadovoljiti te uvjete, Izraelci će odrediti imaju li palestinci pravo imati vlastiti entitet, ne državu ili ne. U svako vrijeme u budućnosti, čak i ako Izraelci daju palestincima pravo na vlastiti entitet, oni mogu u svako vrijeme ući, e, preuzeti, okupirati taj teritorij ako Izraelci misle i vjeruju da, je, da postoji prijetnja za sigurnost. A tko u ovoj prostoriji je spreman biti građanin u ovakvom entitetu? Nitko. Mogu vam s sigurnošću reći, niko. I nitko s palestinske strane želi prihvatiti e, takvo, tako, e, takvo poniženje. Želimo da, da se prema nama postupa kao prema jednakima, da imamo prava, da imamo dostojanstvo, slobodu, Želimo imati svoju neovisnu državu i opredjeljeni smo razgovorima s Izraelom. Ali na jednakopravnoj osnovi. Za nas je to jako važno i zato molim vas, nemojte ispustiti tu priliku. Pokušajte djelovati sada prije nego što bude prekasno. Jer ako Izrael provede Trumpov plan i aneksira eh, zapadnu obalu, onda znate da ste pozdravili naselje, ne samo u Palestini i Izraelu, nego u cijeloj regiji. A to nitko ne želi vidjeti. I zato moramo spriječiti da se to dogodi. Hvala. Vaša ekscelencija u ime svih naših kolega i kolegica, hvala što ste se obratili ovdje na sastanku Odbora za vanjske poslove. Mi ćemo biti u kontaktu s vašim predstavništvom vi i vaši kolege su eh, redoviti gosti u Europskom parlamentu i znamo koliko su ključna ova pitanja. Hvala lijepa. colleagues. E, dragi kolege i kolegice, moramo nastaviti naš sastanak odbora. Posljednja točka dnevnog reda e, prije pauze za ručak e, u 13 sati. To je osma točka dnevnog reda. Sada bih zaželio toplu dobrodošlicu izraelskom veleposlaniku Europskoj uniji i NATO-u Roninešnju Jarom koji je poznat svima nama, on je redoviti gost u Europskom parlamentu. Veleposlaniče, već e, smo danas imali e, e, i ministra vanjskih poslova Katara, a prije nego što ste vi stigli, sjedilo je na ovoj stolici ministar vanjskih poslova palestinskih vlasti. Naravno, mi želimo čuti i od vas, Izraelaca, kakvi su najnoviji događaji vezani za mirovni proces na Bliskom istoku, a posebno u pogledu posljednjeg eh, prijedloga eh, američke administracije. Sad bih vam dao riječ i već se mnogi kolege javljaju za riječ. Dobro e, dobrodošli u odbor za vanjske poslove, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedatelj, dragi zastupnici, dobar dan svima vama. Zaista mi je čast što sam ovdje, a posebno mi je čast što sam došao nakon nekoliko eh, cijenjenih e, ministara vanjskih poslova. Imam kratku izjavu, ali ću vama izjaviti, gospodine predsjedatelju, da sam danas ujutro ispunio svoju građansku dužnost i e, glasao u izraelskom veleposlanstvu, jer danas se svi glasaju u veleposlanstvima za izbore koje će se e, održati za manje od dva tjedna. Ja sam naravno ponosan što sam glasao na izborima, ali i zato što smo sada u vrlo osjetljivom političkom trenutku u Izraelu i barem ja moram biti e, oprezan i paziti na, takav, na takvo razdoblje. Kao prvo bih rekao nešto o odnosima između Izraela i Europske unije. To su čvrsti odnosi sa velikim potencijalom. Imamo zajedničke interese, zajedničke vrijednosti i e, bogatu zajedničku povijest. Spomenuću samo kako bih ilustrirao dva područja suradnje između Izraela i Europske unije na području sigurnosti, e, znanosti i tehnologije. Kao primjer koji to savršeno ilustrira, spomenut ću da u prosincu 2009. godine 2019. godine, prije dva mjeseca, Institut za inovacije i tehnologiju je otvorio jedan centar u Tel Avivu. Jedan od tri takva centra izvan Europske unije, druga dva su u Silicijskoj dolini i u Kini. Ovo je jasno svjedočenje vrijednosti i doprinosa Izraela u Europskoj uniji rekao bih nešto i o regionalnoj sigurnosti. Ja se nadam da ćemo uskoro započeti jedno razdoblje rasta i razvoje u političkom e, području naših odnosa. To je imperativni e, element, za to je priznanje Europske unije e, nesigurne situacije s kojom se suočava Izrael i to svakodnevno. Iran je glavna prijetnja Izraelu. Iako znam da glavni razlog što ste me ovdje pozvali da govorim je e, sukob između Palestine i Izraela. Međutim, želim vas podsjetiti da je Iran e, glavna prijetnja sigurnosti Izraela. I želim to jasno reći. Ova prijetnja nije ograničena na Izrael nego Iran u stvari prijeti svim e, prozapadnim zemljama u regiji, e, ali uključujući druge zemlje i Europu. Neću sada ulaziti u pojedinosti, ali želim reći da kao što očekujete od nas, Izraelaca, da budemo u skladu sa osjetljivostima Europske unije, mi također imamo jednaka očekivanja u odnosu na vas prema Izraelu. I mi ne shvaćamo olako da e, definirate iransku, iransku prijetnju e, Europi. Međutim, u našem slučaju Iran zapravo prijeti samoj, samoj održivosti e, države Izraela i izravno i korištenjem nekih saveznika Irana. A sada ću se vratiti na temu Palestine. Na početku bih želio reći da načelo koje nas vodi je želja da stvorimo mir s našim susjedima, svima njima, uključujući i Palestince. A u isto vrijeme moramo osigurati zaštitu i sigurnost Izraela. Izrael može i bit će jedini koji će definirati što je u interesu njegove sigurnosti. Što se tiče e, američkog, e, prijedloga američkog predsjednika, moj savjet svima onima koji žele dobro Izraelu i Palestincima, ja vjerujem da su to svi u ovoj prostoriji, a to je da se usredotočite na ono što su u vašim očima pozitivni elementi tog plana i da potaknete palestince da to isto učine. S moje gledišta, plan e, u stvari uspostavlja pravu ravnotežu između vitalnih e, interesa Izraela i, e, i toga što palestinci žele samo određenje. Izrael se složio da će, se, da će pregovarati s palestincima na temelju ovog mirovnog plana. To je dobar plan za mir. Mi se nadamo da će ovaj parlament podržati taj napor i da će e, ponovno dovesti palestinsko vodstvo za pregovarački stol. Želim vas podsjetiti da u posljednjih 20 godina u tri navrata Izrael i SAD su ponudili palestincima sveobuhvatne mirovne planove. Nedavno je to učinio predsjednik Obama 2014. godine, što su palestinci dosljedno odbijali. Plan predsjednika Trumpa e, se zapravo bavi sa e, glavnim uzrokom sukoba i inzistira da palestinci konačno moraju priznati Izrael kao židovsku državu. Plan priznaje suverenost Izraela u naravno nekim područjima u Somaju i Judeji koji su bitni za njegovu sigurnost i središnje mjesto našeg nasljeđa. Plan također kaže da će Izrael zadržati status quo u područjima koja za koje se ne planira da budu dio države Izrael u budućnosti. Izrael potpuno dijeli želju Palestinaca za boljim životom i za budućnost nacionalnog dostojanstva, prosperiteta i nade. Taj mirovni plan nudi palestincima takvu perspektivu. Sporazum nikoga ne iskorjenjuje iz njihovih domova. Izraelci i palestinci e, to ne čini to ni Izraelcima e, i, e, i, i Izraelcima, međutim pre, on e, osigurava sigurnost e, kretanja e, i slobodu kretanja i novci koje Amerikanci nude će osigurati prosperitet za Palestince. To ulaganje će donijeti pozitivnu promjenu koju svaki Palestinac vjerojatno želi. Sporazum e, rješava sigurnosne probleme moje zemlje jer kaže da će Izrael zadržati sigurnosnu kontrolu nad cijelim područjem zapadno od Jordanske rijeke Jordan a to će Izraelu dati stalnu istočnu granicu kako bi zaštitio svoju najdužu granicu. To je ključni strateški element za e, nacionalnu sigurnost Izraela. E, sporazum poziva da se razoruža Hamas i da Gaza bude demilitarizirana. To ključno pitanje je bitno ne samo za Izraelce, nego i za Palestince. To također pojašnjava da problem izbjeglica iz Palestine mora biti riješen izvan države Izrael. Plan poziva e, da naša stara e, prijestolnica e, bude zadržana, Jeruzalem, i da, vjerske, vjerska mjesta budu pristupačna svim vjerama i da se zadrži brdo hrma, hrama, hrama. Nadamo se da palestinci neće propustiti tu priliku e, za mir. Sporazum je prava prilika za obje strane. Izrael neće ispustiti tu priliku i nadamo se da će Evropska da unija također neće ispustiti e, ta, tu priliku za pozitivan zamah u regiji. Hvala lijepa. Thank you, Hvala veleposlaniče što ste predstavili gledišta Izraela vezana za aktualna pitanja, posebno posljednje izjave koje ste dali, naravno to su u središtu e, rasprave ovog odbora cijelo jutro. Imam nekoliko, o, 15 kolega i kolegica koji bi željeli uzeti riječ. Pokušat ćemo ih e, obuhvatiti koliko možemo. Počinjemo sa gospođom Vizela Dima. Hvala gospodine eh, veliposlaniče, hvala što ste s nama i eh, što ste s nama podijelili eh, vaše izlaganje. Kao prvo rekli ste da ste ponosni jer ste jutros glasali. Mislim da svi oni koji žive u demokraciji trebaju razmišljati kao i vi u odnosu na pravo glasa. E, to je tako jasno nešto na što e, trebate biti ponosni. Puno ste govorili o miru i htjela bih e, e, za početak reći da bi svi trebali imati pravo na mir. Da je to nešto što nosimo i što vidimo kao veliku poteškoću u regiji politika Međunarodna politika Irana je problematična, veliki problem za Izrael i to je također problem i za nas. Istovremeno, nadam se da razumijete da mirovni plan koji predlaže SAD takav kakav je, tako kako je predložen, jednostavno E, je problematičan i za nas. Mi se u potpunosti s njim ne možemo složiti. Dakle, potrebno je da e, radimo na nekom drugom temelju, a ne na tome. Postavit ću vam isto ono pitanje koje sam e, postavila i prethodnim govornicima. A to je pitanje rješenja koje se sastoji od dvije države spomenuta je jedna država, rješenje jedne koje se sastoji od jedne države ili dvije. I mislim da je to vrlo važno pitanje. Jer strahujem da kada govorite o rješenju koje se sastoji od dvije države, da to ne znači istu stvar za jedne i za druge. Pa bih vas molila da to pojasnite. Hvala Marija Arena za SND. the coordinators don't take the floor, I'm always ako koordinatori ne uzmu riječ, biti ću kritiziran. Ali mislim da možemo e, dati riječ Marija Reni. Ja imam dva pitanja. Čula sam e, vaše argumente u odnosu na sadržaj plana. i imam vrlo jednostavno pitanje. E, ako je taj plan stvarno takav da poštuje i Izraelce i Palestince, zašto onda njega nije gospodin Trump obranio pred e, Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi smo dobili novi međunarodni konsensus oko toga. I drugo, e, znate e, kakvi su odnosi Europske unije s Izraelom. E, koje se temelji na e, međunarodnim konvencijama, međunarodnim zakonima i na međunarodnom konsensusu. E, Evropska unija je potpisala takve konvencije i obvezatna ih je poštovati. Međutim, vi ih očito ne poštujete jer kažete da se se sa Trumpovim planom koji je različit i koji se ne slaže sa međunarodnim E, konvencijama i ako je tome tako, jeste li onda spremni e, otići e, i raskinuti s Europskom unijom? Kao što znate, Britanija, Velika Britanija se nije slagala više s Europskom unijom i otišli su i prekinuli su svoje odnose. Ako danas Izrael to kaže, onda to ima svoju cijenu. Je li Izrael spreman platiti tu cijenu i raskinuti dakle s Europskom unijom tako što će otići i otkloniti se od tih vrijednosti. Hvala Marija Rena. Gospodin Pauza? Ili Bausa? Hvala gospodine predsjedatelju. Evo govorit ću španjolski. E, prije svega želim zahvaliti veleposlaniku koji je došao ovdje u parlament e, i koji se izložio našim pitanjima ali e, vidim da postoji određeni antisemitizam nekih naših zastupnika. Dva jasna pitanja. Kao što vi znate, prošlog tjedna Klara Posanti koja, je, koja se povukla iz e, španjolskog pravosuđa je dala određene izjave. Nedavno je usporedila španjolsku državu sa Adolfom Hitlerom. Postoji jedan e, postupak pred Vrhovnim sudom u Španjolskoj i to je ona e, usporedila sa holokaustom. To su užasni Užasne usporedbe. Željela, želio bi znati što vi mislite o tome kao veleposlanik Izraela. Ja dijelim e, mišljenje E, o vašoj analizi. Međutim, mislim da nedostaju određeni elementi, možda će kolege to spomenuti. Trebamo priznati jednu temeljnu činjenicu, a to je da je Izrael jedna država e, kojoj prijete neki režimi i neke skupine koje ga žele uništiti. I zato mi kao evropljeni što možemo učiniti da uvjerimo Izrael da smo mi osjetljivi za vaše potrebe za sigurnošću. Hvala. Hvala. Gospođa Pomfriska za ide. Hvala gospodine predsjedatelju. Veleposlaniče, veliko mi je zadovoljstvo poslušati vas i također vidjeti da e, ste već obavili svoju građansku dužnost e, i da ste glasali. To je jedna od toliko stvari koje e, nas povezuju, a to je ljubav za demokraciju u našim zemljama. Ja sam već izrazila e, u ovim e, prostorijama moju podršku prijedlogu predsjednika Trumpa koji ima korist što je, neke, što je aktualizirao temu mira između Palestine i Izraela, ali općenito e, mira u tom području. S obzirom da ja polazim od činjenice da obrana europske sigurnosti e, polazi od sigurnosti Izraela, jer to je isto. Braniti sigurnost Izraela znači braniti sigurnost Europe. I postavljam sljedeće pitanje. Ne mislite li da Trumpov plan i njegov prijedlog i vaša sposobnost da zaključite neke pregovore na pozitivan način za sigurnost e, u tom području da će to pomoći i u drugim područjima koje su povezane za Bliski istok, za sredozemlje, to jest e, da će granice Europe postati sigurnije za sve. Hvala. Hvala lijepo za zelene, gospođa Hvala lijepo Eh, evo, eh, u odnosu na ovo što je rekla gospođa iz Renewa, jedan od mojih prijatelja je eh, ortodoksni židov. Kritiziranje okupacije je zapravo potpora židovima. E, Europska unija e, je e, odgovorila, gospodin Borel je vrlo jasno rekao u parlamentu prošli tjedan i dobio je podršku mnogih građana jer mi se pridržavamo u Europskoj uniji međunarodnog prava to nije samo nešto što je lijepo, to je dio našeg sporazuma. To je upisano u sporazumu e, u, u, u članku 31 gdje vidite e, koji, e, koji je temelj vanjske politike Europske unije, što znači da ne možemo prihvatiti plan koji zapravo stvarno kontrolira palestince vojnom silom i perenizira deportaciju palestinaca iz Izraela. To jednostavno nije prihvatljivo. Naravno da to nije prihvatljivo, ali razumijem da želite mir sa vašim susjedima i upravo zato e, vas pitam. E, čuli smo što, znamo što je rečeno 2003. E, imamo e, e, dvije države, istočni Jeruzalem, e, granice i 67. Svi smo, oko toga se složio i Izrael. Sve je to bilo u tom prijedlogu prije, još i prije nekoliko godina. Sukladno je s međunarodnim pravom i dodatno rečeno da ako e, Izrael bude e, dio tog dila, onda će sve države e, priznati Izrael i taj je, taj je prijedlog bio apsolutno fantastičan i stvarno ne mogu vjerovati da ste to izignorirali. Pa vas pitam, zašto ne prihvatite taj, tu ponudu? To bi bila budućnost Izraela, budućnost svih nas i budućnost Palestine. Hvala. A sada ECR. Možete li se dogovoriti da jedna osoba govori? Jer imam tri zahtjeva. ICR jutros. Tko će se obratiti? Hvala. Evo, govorit ću španjolski. Ekscelencijo, eh, sami ste e, vidjeli e, da su, smo čuli e, brojne komentare u ovom parlamentu i ste naišli na veliku podršku u odnosu, što se, u odnosu na Trumpov plan. Jer tražimo razumno rješenje koje neće ugroziti Izrael imam e, nešto za reći u odnosu e, na e, Izrael. Borel je bio u Iranu, bio je u Teheranu nekoliko dana nakon što je Teheran vrlo nasilno zaustavio sve te demonstrante na ulicama E, a evo, Iran vas... E, mi u Španjolskoj imamo komunističku vladu. koja odbija e, zaposliti židove u nekim općinama. Evo takva je sada situacija u Španjolskoj te stoga ne mislimo e, da e, će doći e, do dogovora i prihvaćanja ovog mirovnog plana koji je razuman način da se postigne mir. Treba razgovarati s palestincima koji stvarno nikad ne propuštaju priliku da propuste priliku. E, u Europi e, ljevičari e, prijete i Europi i drugima. Jer ako židovi napuste zapadnu Europu, Njemačku i Francusku, zato postoji valjan razlog. Hvala, Guje. Gospođa Delanueva, hvala lijepo ne želim potrošiti ni trenutak da bih odgovorila na ovakve budalaštine koje smo čuli, proste, prostačke e, e, budalaštine koje sam čula od svoje kolege iz e, Španjolske. Kažete da želite vratiti dignitet Palestini, da želite da Palestinci žive u ponosnoj državi, ali kako to možete postići kada se njihova osnovna prava zanemaruju i nijeću svakodnevno? Ovdje govorimo o planu e, koji e, nema podršku palestinaca. Vi kažete da je to plan stoljeća, prijedlog stoljeća, ali to uopće nije tako. Radi se o nejednakom pristupu i Europska unija mora podržati međunarodno pravo. Postoji međunarodni konsensus e, koji postoji već decenijama Drugim riječima, potrebno je podijeliti Jeruzalem. Potrebno je e, e, aneksirati jedan dio e, Jordanske doline. Sto tisuća izbjeglica iz Palestine te nestala čak i jedna agencija UN-a E, Ujedinih naroda. E, pa je li vi stvarno mislite da ovaj prijedlog stvarno jamči slobodu kretanja i jednakost postupanja. Mislim da trebamo naći pravedno održivo rješenje e, koje će biti korisno za buduće generacije. Je li doista korisno E, podržati i moguće podržati ekstremističke e, ekstremistička stajališta, stajališta najekstremističnijih fakcija u vašoj zemlji. E, čuli smo glavnog tajnika Ujedinjenih naroda E, pred nama je Palestina, ali i e, izraelske nevladine organizacije kažu da se ovdje ne radi o dilu stoljeća, već se radi o pljusci, pljusci stoljeća. Hvala, dragi kolege. Molim vas e, da se suzdržite dok govorite. Možda je problem u prijevodu, ali postoji određena etiketa. Mi moramo doista završiti e, i zaključiti ovaj sastanak u 13 sati, pa ne mogu prihvatiti druge govornike pa bih vas e, zamolio e, da sada zaključimo. Evo i ja sam vjerojatno u prijevodu e, neke stvari prečuo ili nisam najbolje razumio pa se unaprijed ispričavam zbog toga. Zahvaljujem na velikom interesu koji ste pokazali i ponovno vas podsjećam da dogovor 1, 2 i 3 e, Izraela, države Izrael su upravo e, e, prirode sigurnosti i glavni prvi, drugi treća prijetnja Izraelu je Iran. I svako ima naravno neko mišljenje o svemu ovome, ali morate imati na umu da Izrael, Izraelu trenutačno prijeti jedna zemlja koja je iz nekih razloga vaš prijatelj. Pa očekujem od vas, jer vi ste parlamentarci i vi ste prijatelji Izraela i stalo vam je do vaše sigurnosti. I to ste upravo potvrdili. Da glasno e, govorite da, se, e, da vas se, se čuje vaš glas kada Iran prijeti Izraelu. Ne smijete e, biti, ostati tu bez riječi vi e, nama dugujete povjerenje i mi vama dugujemo povjerenje, ali ne možemo to postići ako ne znate i ako se pravite da ne znate koji je prvi problem što se tiče sigurnosti, što je ono što prijeti sigurnosti Izraelu. E, to jednostavno ne možemo prihvatiti. E, nama su naravno izuzetno važni odnosi s Europskom unijom i to na svakom planu, na svakoj razini. Međutim, moramo se čuti, slušati se. Ne možemo se samo nabacivati e, optužbama i navodima koje nemaju nikakve e, nikakvog temelja. Govorili smo o rješenju o dvije države. E, mi smo diplomate i e, imao sam eto tu sreću da je upravo e, sinoć moj premijer e, govorio na jednoj arapskoj televiziji i rekao je da je apsolutno spreman o tome razgovarati u sklopu pregovora. Dakle, čemu služe mirovni pregovori? Pa služe pregovaranju. Dakle, e, mi ne pregovaramo sa evropljanima ili e, sa drugim evropskim e, arapskim zemljama ili sa SAD-om. Moramo pregovarati s Palestinom, a kada se dogovorimo da ćemo pregovarati, onda ćemo o svemu govoriti, pa u to uključujemo naravno i rješenje koje se sastoje od dvije države. Postavlja jedno pisanje u odnosu na vijeće sigurnosti. Nemojte meni postavljati pitanje u vezi s tim. Ja sam ovdje govornik u ime i govorim u ime države Izraela. Niti u ime e, SAD-a, e, UN-a, e, Arapa ili Palestinaca. Ja govorim u ime e, Izraela. Izrael nije član Vijeća sigurnosti, nikada to nije bio. I morate se upitati u ostalom zašto Izrael nikad nije izabran e, kao član E, vijeća sigurnosti nakon 72 godine nezavisni. Zašto Europa ne insistira na tome da Izrael upravo bude izabran e, kao e, član Vijeća sigurnosti. Dvije evropske zemlje su bile protiv toga kada smo bili kandidati i nakon toga smo naravno odustali jer mislim da nismo imali nikakvu šansu. Nismo imali nikakvu šansu jer su protiv nas bili Njemačka i Belgija. Međutim, vama je u interesu da smo u vijeću sigurnosti. Trebate nas podržati u tome jer želite da Izrael više vjeruje u međunarodne organizacije uključujući i Ujedinjene narode. Trenutačno toga nema. E, on je na vrlo niskoj razini. Pogledajte što se događa u e, Ženevi gdje je Sirija, Katar, Sjeverna Koreja i e, šta ja znam tko sudi Izraelu. E, ja sam e, zato bio zadužen i to uzimam doista ozbiljno. Morate nam vjerovati, morate nam pomoći da vjerujemo više tim organizacijama. Gospodine Bonza, vjerujem i čuo sam vas u odnosu na antisemitizam, ali vi ste ti koje trebamo čuti u odnosu na borbu protiv antisemitizma, pa čak i onakvog koji postoji unutar Evropske unije. E, e, to je nešto što je doista zastrašujuće. 2019. je godina e, koja je obilježila najveći broj antisemitističkih incidenata u Evropskoj uniji od kraja drugog svjetskog rata. Kakva je poruka koju šaljete izraelskom narodu i izraelskoj državi? Razmislite o tome. E, plan, e, arapski plan za mir. Palestinci su u dva navrata i odbacili mirovne planove koji su, ja vjerujem, bili dobri za njih 2008. E, i drugi 2014. Predsjednik Obama je e, imao taj e, mirovni plan. Dakle, 17 godina je prošlo od onda, sada je stvar sasvim različita e, na terenu. Bliski istok je sada različit i moramo se upitati kakva je situacija sada. Sada imamo Trumpa koji je tu. I znam da se svi ne slažemo sa tim planom, sa planom predsjednika Trumpa, ali pogledajmo što valja u tom planu i onda pregovarajmo onome što nam se ne sviđa u planu. Gospođa nova spomenuli ste Jeruzalem. 1947. godine Izrael prije nego što je uopće izabrali posao država je prihvatio e, rezoluciju o podjeli. Tko je bio protiv toga? Tko je bio protiv toga? Nije to bio Izrael. Dakle, nemojte sada doći nama se tužiti. E, prije 90 godina e, to sveto mjesto Jeruzalem bio je pod E, arapskom kontrolom. E, Židovi nisu imali pristup najsvetijem mjestu e, za židove. 90 godina već je to mjesto otvoreno za sve religije, čak i za zemlje sa kojima nemamo diplomatske odnose, čak i zemlje neprijatelji građani iz e, država neprijatelja Izraela mogu doći hodočastiti u e, Jeruzalem. To je jedini način na koji možemo e, jamčiti pravo na vjeroispovijest, pravo na hodočašće, samo tako što ćemo imati slobodan grad Jeruzalem. Jer imali smo to loše iskustvo i ne želimo to ponoviti. I konačno opet vaš odgovor. Što nama treba kako bismo sjeli za sto i počeli pregovarati. Treba nam partner i to Palestina koji će doći s nama pregovarati, koji će biti voljan s nama pregovarati. I to je jedino što nam treba. I upravo ih od s ovog mjesta pozivam da dođu, da dođu pregovarati i da ne propuste tu priliku. Znam da nam se sve ne sviđa. Možda nam se sviđa samo malo onog što je u planu, ali dođite. Počnite s pregovarama i vidjet ćete da e, su Izraelice spremni pregovarati. Bez toga ništa se ne može dogoditi, nema pomaka. Ambasador. Hvala, gospodine veleposlaniče, vaša ekscelencijo, a mi ćemo se ponovno sastati u 2.30 e, za izvješće o Bjelarusu i e, za glasanje i želim vam e, ugodnu stanku za ručak.